i sigurnosnu politiku gospođu Mogherini, a na dnevnom redu je stanje u Siriji i izjava potpredsjednice. Imate riječ gospođo Mogherini. Puno hvala. Za početak bih rekla da smo o ovom pitanju o stanju u Siriji raspravljali kako bismo pokušali okončati rat 19. siječnja, dakle prije manje od dva mjeseca u međuvremenu se dogodilo puno različitih stvari, pa vam zahvaljujem na ovoj raspravi i na ovoj mogućnosti koju sad svi imamo da provjerimo i ponovo provjerimo što smo poduzeli, u kojem smjeru idemo i koje su poteškoće još pred nama. Prvo nas želim sve podsjetiti na ono što se događalo u posljednjih mjesec i pol. Prvo smo imali konferenciju u Londonu o Siriji. E, to nije bila samo konferencija e, gdje je Europska unija i države članice e, gdje su obećali dvije trećine donacija za potporu Siriji i ljudima iz Sirije u susjednim državama državama. To je bio način da međunarodna zajednica pokaže solidarnost i dade nadu Sirijcima. E, mi smo obećali 3 milijarde eura za potporu e, raseljenim osobama u Siriji i izbjeglicama i humanitarnu pomoć. Vratit ću se e, na ulogu humanitarne pomoći za koji trenutak, no mi smo pripremili i dva paketa, e, jedan za Jordan i jedan za Libanon koji obuhvaćaju ne samo financijsku potporu već i neke mjere kojima možemo podržati te države u nastojanjima da integriraju izbjeglice iz Sirije u svoje društvo e, pružajući obrazovanje djeci, mladim e, ljudima mogućnosti da putuju i, e, stvaranju održivih zajednica u Libanu i Jordanu u srednjem roku. Drugo što se dogodilo od devetnaest siječnja je da je održana prva runda pregovora među sirijskim stranama u Ženevi gotovo odmah su prekinuti ti razgovori zbog toga što je došlo do jasnih problema u tim pregovorima koje je vodio Stafan de Mitsura e, i nakon toga se sastala e, međunarodna skupina za potporu Siriji u Minhenu, tamo je bio prisutan Lavrov i drugi. U toj skupini je dvadesetak država, tu je i Europska unija kao i Arapska liga, mi smo se okupili oko stola kako bismo provjerili da li je do prekida pregovora u Ženevi došlo zbog e, poteškoća koje se ne mogu prevladati e, ne samo lokalno među samim Sirijcima već i u širem regionalnom okviru ili je pak moguće putem međunarodne skupine za potporu e, Siriji krenuti naprijed i ponovo oživjeti taj proces u koji smo svi mi toliko uložili posljednjih mjeseci. Iz eh, tog sastanka u Minhenu mi smo osnovali dvije radne skupine, jednu koja se bavi modalitetima prekidane prijateljstvama eh, gdje su predsjedaju SAD i Rusija. To su dva aktera koji se najviše moraju eh, koordinirati osobito u vojnom smislu kako bi konkretno identificirali područja, skupine kako bi stupila, stupio na snagu prekid neprijateljstava, e, a druga radna skupina se bavila humanitarnom pomoći jer smo uvidjeli jasno da trebamo održati drugu rundu pregovora u Ženevi. E, Stafan de Micure to je najavio za sutra i naredne dane e, kako bismo osigurali da se ti pregovori odvijaju u drugačijem ozračju na terenu koje će biti bitno drugačije od onoga koje je postojalo prije. Dakle, trebamo smanjiti jaz između Sirijaca koji pregovaraju u Ženevi o vrlo teškoj političkoj tranziciji, a istovremeno na terenu e, Sirijci umiru zbog toga što nema humanitarne pomoći. E, znali smo da je učinkovita dostava humanitarne pomoći hrane i lijekove Sirijcima u Siriji Siriji nešto što će stvoriti uvjete za uvjerljiv proces u Ženevi. Isto tako će otvoriti neke kanale za političke pregovore među različitim stranama. Znate da je radna skupina o prekidu neprijateljstava postigla e, važne rezultate isto možemo reći i za radnu skupinu za humanitarnu pomoć usvojena je rezolucija vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2268 o prekidu neprijateljstava koje je započelo 27. veljače moram reći ne samo u svoje ime već i u ime e, specijalnog izaslanika UN-a Stafana Demicure E, te e, sad i Rusije e, da prekidne prijateljstava uglavnom se održava uz neka kršenja u različitim dijelovima Sirije, no sve u sveme može se reći da za sada prekid traje i da je cijeli ovaj tjedan situacija na terenu bitno bolja nego u svim prethodnim tjednima sukoba. Ovo je vjerojatno prvi puta u pet godina sukoba da u mnogim dijelovima Sirije nema velikih e, oružanih e, intervencija iako kao što sam rekla dolazi neprekidno do kršenja no intenzitet i opseg tih kršenja je bitno manje nego prije e, kada je riječ o humanitarnoj radnoj skupini ovih tjedana smo uspjeli dostaviti pomoć 180 kamiona je dostavilo pomoć e, 150 tisuća Sirijaca. U Siriji Evropska unija surađuje sa Ujedinjenim narodima. Vratit ću se na to. E, radimo zajedno kako bismo došli do područja do kojih nismo stigli do sada. Kao što sam rekla, Stafan de Micura je najavio nastavak pregovora od sutra nadalje mi mislimo da to neće biti lako i jednostavno upravo suprotno ali svakako je dobra činjenica da smo uspjeli na neki način stvoriti uvjete e, da se ti pregovori održavaju. Ja sam se sastala sa Hižabom u Parizu prije nekoliko dana i e, opsežno smo razgovarali ne o uvjetima koje će bilo tko postaviti da bi se vratio u Ženevu, već kako međunarodna zajednica, prvobiti akteri i sudionici razgovora uspijevaju stvoriti uvjete da bi ti pregovori e, bili e, smisleni i značajni Europska unija zajedno s međunarodnom zajednicom, ali ja govorim u ime EU-a, potičemo sve strane e, počevši od režima ali i e, oporbu da se vrate u Ženevu i to u duhu kompromisa a isto tako podržavamo oporbu u tom vrlo teškom zadatku ovo je prvi put nakon petogodišnjeg rata da imamo ovu kombinaciju prekida neprijateljstava koji e, manje više e, uspjeva i humanitarnu pomoć koja je doista dostavljena u onim područjima koje su pod opsadom. E, nije situacija postala ružičasta preko noći, ali konačno su učinjeni neki koraci u pravom smjeru. Jedan od njih je koordinacija koju sam ranije spomenula, e, do koje je došlo između SAD-a i Rusije, osobito na vojnoj razini. Oni su prvo uspostavili, a sada prate e, prekid vatre i rade na napetostima koje bi mogle ugroziti e, ovu e, vrlo osjetljivo primirje potrebna je ta razina koordinacije uloga europske unije je sljedeća eu je dio obje radne skupine, no ima u njima različite uloge. Kada je riječ o prekidu neprijateljstava, mi smo prisutni zajedno s drugim organizacijama iz, e, i državama iz, iz e, skupine za potporu, imamo svoje vojne predstavnike i razgovaramo o tome kako možemo pomoći e, pri monitoringu prekida e, neprijateljstava. Kada je riječ o humanitarnoj pomoći imamo puno veću i relevantniju ulogu, ne samo zato što smo mi oni koji su dobri e, i koji e, se više bave humanitarnim nego vojnim stvarima, već zato što je donesena ispravna politička odluka da EU nije e, vojni akter e, u Siriji, neke države članice jesu, ali dvije glavne države koje imaju vojnu prisutnost i nadzor e, su one koje vode pregovore o prekidu neprijateljstava to ne znači da mi ne sudjelujemo u tom važnom poslu i da nismo tamo aktivno prisutni. To se u budućnosti može i pojačati. Kada je riječ o humanitarnoj pomoći, postoji snažna veza između humanitarne pomoći i političkog procesa koji treba ponovo pokrenuti. E, prošli put kad smo se sastali, sjećam se da su mnogi od vas spomenuli potrebu za Maršalov plan za Siriju. Ako uzmemo u obzir brojke, odnosno iznose novce, novca koje ulažemo u Siriji i u susjedstvo, mogu reći da je Maršalov plan već započet humanitarna radna skupina u kojoj mi igramo vodeću ulogu se sastala već četiri puta i uspjela je dostaviti 180 kamiona pomoći u sedam područja koje su pod opsadom i do 150 tisuća Sirijaca u mjestima kao što su Madaja, Zabadani, e, Deral, Zur i drugi. Ovo nije iscrpan popis, mi radimo na drugim gradovima e, do kojih treba doći po cijeloj Siriji i možemo doći do njih u narednih nekoliko dana i tjedana. E, cilj je dostaviti humanitarnu pomoć 1,7 e, milijuna Sirijaca unutar Sirije dati direktnu pomoć za isporuku humanitarne pomoći i surađivati s agencijama na terenu. Mi smo stoga e, reaktivirali naš eko ured u Damasku Europska unija je e, vjerojatno jedina e, koju sve strane i u Siriji i u regiji smatraju pouzdanom pa imamo privilegirani pristup e, mnogim sugovornicima koji su potrebni kako bismo odradili korake koji su potrebni da bi se dopustila dostava humanitarne pomoći. To nam daje i veliku političku ulogu mi smo zadovoljni što možemo stvoriti mala područja povjerenja između različitih strana naša, e, e, naša uloga je otvoriti te prozore još više kako bi došlo do političke tranzicije moramo imati na umu da čak i uz te pozitivne korake koje smo učinili posljednjih tjedana u bilo kojem trenutku može doći do eskalacije regionalna situacija je i dalje vrlo napeta svaki dan vidimo zabrinjavajuće vijesti a, e, taj rat e, neizravni rat među raznim e, sudionicima iz regije se vrlo brzo može pretvoriti u otvoreni rat moramo raditi na svim tim E, pravcima u svim tim pravcima e, imajući na umu rizik da situacija još uvijek može se bitno pogoršati ako ne budemo poticali i političke skupine i vojne skupine e, i režim u prvom redu režim da se uključe u politički proces ja sam vodila razgovore ovih dana sa svim našim partnerima i sa prijateljima i sa sugovornicima i u Siriji i u regiji oko Sirije i prenosila uvijek istu poruku da se moraju angažirati u političkom procesu, dopustiti poboljšanje humanitarnog pristupa i raditi na tome da prekid neprijateljstava opstane i da svaki dan bude sve bolji E, upravo smo jučer o tome razgovarali s partnerima iz Turske i ako pogledate e, priopćenje vijeća e, jučer navečer vidjet ćete da EU i Turska moraju surađivati kako bi se poboljšale humanitarni uvjeti u Siriji. O tome smo razgovarali s Turcima jučer. Dakle, svatko u ovom trenutku mora činiti sve što može. Mi smo malo odškrinuli vrata i moramo paziti da se ne zatvore. I to na tri razine. Humanitarna, vojna, prekid neprijateljstava i politička. Sada želim zahvaliti Stefanu de Misturi na izvrsnom e, radu e, koordinatora. Mi smo svakodnevno u kontaktu i način na koji surađujemo sa Ujedinjenim narodima na sva tri aspekta je primjer e, koji možemo slijediti u svom radu i na drugim područjima. Vidjeli smo da diplomacija može biti uspješna E, znamo da Daesh može biti poražen, ali samo kroz proces koji će okončati rat u Siriji i zajamčiti tranziciju u Damasku. E, znamo da rat u Siriji može prestati i da se e, sve snage tamo mogu objediniti da bi se borile protiv Daesha i Al-Nusre. Imamo prve rezultate našeg odlučnog e, i tvrdoglavog rada nakon pet godina rata diplomacija uključujući europsku diplomaciju donosi prve rezultate kao što sam rekla, u svakom trenutku se situacija može ponovo pogoršati ako svi ne budu nastavili naporno raditi u istom pravcu. Moramo i dalje graditi na tome da bismo izgradili novu Siriju vjerojatno ona Sirija koja je uništena u petogodišnjem ratu se neće vratiti e, sa svim svojim ljepotama, ali može se izgraditi nova Sirija koja će nadići podjele e, etničke, vjerske e, i kojom neće vladati isti čovjek koji je predsjedao petogodišnjem građanskom ratu, već da svi Sirijci nađu svoje mjesto u toj državi, da u njoj ne bude mjesta za Daesh i al koji nemaju nikakve veze s poviješću te države i neće imati ništa niti s njenom budućnošću ako dobro odradimo svoj posao. Hvala. Hvala, zahvaljujemo e, podpredsjednici, visokoj predstavnici gospođi Mogherini na ovoj izjavi. A sada riječ ima gospodin Preda iz EPP-a. Hvala visoka predstavnice. Drago mi je bilo što ste inzistirali na tome da ovaj sukob traje već punih pet godina. Naime, tijekom tog dugog razdoblja ništa Sirije nije imalo puno razloga da se nada čemu. Jer kada su prije pet godina izlaze na ulice nisu mogli zamisliti da će se dogoditi to što se dogodilo. I stoga mislim da je ovaj prekid vatre koji je stupio na snagu 7. veljače jako važan element i tim prije a i ovdje slažem s vama što omogućuje dostavu humanitarne pomoći koja je iznimno potrebna sirijskom stanovništvu. Sjećam se da smo nedavno razgovarali kada ste došli pred na sastanak našeg odbora razgovarali smo o tome. Dakle, ovaj prekid vatre je tim važniji što nam daje tračak nade za koju se treba uhvatiti u ovom političkom u političkim pregovorima. Naravno, ovaj dva tre nije savršen i dalje se bliže žrtve, no on postoji i općenito ga se uglavnom poštuje i na nama je dakle da iskoristimo tu priliku da organiziramo vjerodostojnu političku tranziciju što ne znači, ne može značiti sada organizirati izbore kao što su to Asad ili Putin predložili. To je naravno neprihvatljivo. Sada se trebamo sredotočiti na mirovni konsenzus eh, i na taj način ćemo moći organizirati izbore. Hvala. Zahvaljujem u ime socijalista gospodin Boštinaru dvije minute. Gospođo visoko predstavnice, uvaženi kolege, prije svega dopustite mi da čestitam visokoj predstavnici na pokretanju ove inicijative od ključne važnosti i isto tako na mudrom načinu koordinacije između nas, Europe, sa drugim važnim regionalnim i međunarodnim dionicima kako bi se e, riješio ovaj dugotran sukob. U proteklih deset dana Imali smo najtiše razdoblje za većinu Sirijaca u proteklih pet godina. No to bi moglo pripomoći izgraditi zamah koji je potreban u mirovnim pregovorima u ovoj zemlji razorane ratom i moglo bi omogućiti mirovnim pregovorima koje bi sutra trebali se nastaviti. Nema stvarne alternative političkim rješenjima i treba nam snažna politička volja i predanost kako bismo to dobili. Političko rješenje u Siriji omogućit će međunarodnoj zajednici da se usredotoči na ono što je najvažnije, borbu protiv Daesha i svih drugih terorističkih grupacija, te da ih prekine u širenju rata i e, stvaranju još veće patnje u cijeloj regiji. Pronalaženje rješenja za Siriju omogućit će Sirijcima da ostanu kod kuća, a ne da riskiraju svoje živote u pokušaju dolaska u Europu ili nekamo drugdje. Sudjelovanje umirene sirijske opozicije u međunarodnim pregovorima također je ključno i trebalo bi biti zajamčeno. Zbog toga osuđujemo bilo kakve aktivnosti protiv umjerenih snaga sirijske opozicije i protiv grada Alepa koje bi mogle zapravo potkopati kako Primjer je tako i međunarodne pregovore. Nasilje ne smije sprečavati humanitarnu pomoć i konvoje koje dolaze onima koji su najpotrebitiji i to se treba nastaviti, a sirijska vlada mora surađivati i dalje olakšati pružanje takve pomoći. Podrazumijeva se da ukoliko pregovore ne dovedu do rezultata, humanitarna kriza će se naravno nastaviti granice između ovog cijelog niza sukoba u Siriji često su nejasne i pripadaju u ovlast za pojedinih dionika, ali za sve strane važno, uključujući i Tursku i Rusiju, da se drže rezolucije UN-a 2254 i ciljeva borbe protiv terorističkih grupacija te pronalaženju rješenja za Siriju. Hvala. Zastupnik Tanok, jedna minuta za ETR. krhko primjere koje trenutno traju u Siriji međunarodne zajednice nudi političku mogućnost da snažno insistiraju i provedu pravi mirovni sporazum iz Ženeve. To je važan korak prema napred koji postavlja trajno rješenje temeljeno na inkluzivne vlasti u Damasku koja će predstavljati sve Sirice. Međutim, e, uspostavljanje primjerja između svih e, frakcija i sprečavanje rata zapravo ovisi o militarnoj e, vojnoj intervenciji Rusije. Dijelimo njihovu pokušaj u uklanjanju islamističkih radikalnih skupina, no unutar te pogodbe i Rusija mora poštivati svoje e, odredbe i svoje obveze. Dakle, treba prestati sa napadima protiv umirene opozicije. A isto tako na taj način se stvara snažni eksodus kojim se zapravo destabilizira Europa i stvara se jedna mogućnost osvete sankcijama Europe i gospođi Merkel. Moskva mora shvatiti da ćemo njihovo ponašanje pomno pratiti jer samo ako Rusija odigra odgovor na svoju ulogu kao međunarodni dionik može doći ponovno do mira u ovoj zemlji. Zahvaljujem zastupnica Shake, dvije minute u ime kluba zastupnika ALDE. Zahvaljujem. Svaki pokušaj zaustavljanja rata u Siriji može se podržati, ali ne možemo prihvatiti sve ishode. Prekid neprijateljstava je krhak, ali to mora biti korak prema prekidu vatre. Uništenje, izgladnjavanje i nevjerojatne ljudske patnje se i dalje nastavljaju nakon što traje već puno predugo. Sirijski narod zaslužuje veću podršku od naše strane i mi moramo snažiti svoju poziciju kao vođe. E, ako imamo snažnu i da smo već ranije imali snažnu i jasnu politiku prema Siriji, tada bismo lakše vodili, a ne bismo se samo suočavali sa ovakvim posljedicama neaktivnosti. Europska unija je najvidljivija u tome koliko je razjedinjena kada pokušava ponuditi utočište onima koji bježe od rata. Mnogi od njih su Sirijci i mi jesmo ključni u humanitarnoj pomoći, ali potrebno je više raditi kako bi se prekinuli uzroci ovih patnji. Rusija vremenu i dalje pomaže Asadu, stvara nove situacije na terenu, a nakon toga pregovara o humanitarnoj pomoći. Putin je zapravo uskočio ovaj vakum koristići najbrutalniji i oblik nasilja, e, bombardirajući pobunjenike i bolnice i civile u borbi protiv Daesha. No takvo ponašanje koje predvodi Putin i Rusija jednostavno mora imati svoju cijenu. Ja čak vjerujem da trebamo europske sankcije protiv tog nasilja koje trenutno vidimo u Siriji. Imam nekoliko kratkih pitanja. Čuli smo da je odgođen nastavak pregovora da neće početi sutra već u ponedjeljak. Praćenje tog sporazuma postaje još važnije a isto tako važno postaje nadziranje e, humanitarne pomoći. Dakle, kako možemo mi pomoći onima koji najviše pate? Spomenuli ste paket također o Libanonu i Jordanu. Pitam se da li je to dovoljno. Mene brine situacija o Libanonu dok toliko pažnje zapravo poklanjamo Rusiji. Ne možemo si priuštiti i propast Libanona. I na kraju kako ćete vi iskoristiti svoje kontakte sa Iranom kako bi oni odigrali odgovorni ulogu i prestali podržavati brutalni režim Asada? Zahvaljujem zastupnik Matijas. Jedna minuta u ime Goja. Zahvaljujem gospođo Mogherini što ste nam rasvijetlili situaciju. Ovo je doista zanimljivo zanimljiv trenutak gdje je neprijateljstvo prekinuto, ali situacija je vrlo krhka i složena. Ne želimo e, da dođe do većeg uplitanja, primjerice od Saudijske Arabije koja pokušava nametnuti određene uvjete. I to je upravo jedan od razloga zbog kojih dolazi do poteškoća u pregovorima Postoje i druge poteškoće, primjerice mm, opozicijske grupacije pokušavaju isključiti e, neke ključne skupine poput sirijskih kurda. Stefan de Mistura i njegov stav mislim da je zapravo najrazumniji kada on kaže da je to jednostavno sirijsko pitanje i bilo koje rješenje do kojega dođe zapravo mora isključivo ovisiti o samim sirijcima. Također Željela bih pitati gospođu Mogherini kada će Europska unija zauzeti svoj vlastiti stav koji neće ovisiti o SAD-u ili Saudijskoj Arabiji ili drugim dionicima e, ili o bilo kome osim samim Sirijcima. Zahvaljujem zastupnica Loh Biller u ime zelenih. Hvala vam. Prekid vatre u Siriji još traje, no to je ranjiva situacija i moramo imati na umu da mirovni pregovori u Ženevi će zapravo imati velik utjecaj. To će biti ključan trenutak, nadamo se da će e, doći do rješenja koje će biti primjenjivo na sve grupacije, uključujući kurde. Pripreme za mirovne pregovore do sada su žene stavili na neki način sa strane i Tek danas, na Međunarodni dan žena, moram reći da e, postoji velik broj žena koje su bile žrtve ovog rata. Jedna novinarka iz Alepa je također napravila film koji se bavi ovim pitanjem i bavi se ženama koje pružaju potporu e, drugima u ovim područjima zahvaćenim ratom. I željela bih hodati počast mnogim ženama koje su svoju hrabrost platile životom. Ukvi Hasan je prema pravilima islamske države e, izvještavala o situaciji, no na kraju je ubijena i nadam se da će e, žene dobiti počast zbog uloge koju su odigrale u ovom cijelom sukobu. Imajući na umu nebrojne zločine protiv žene i djeca, mislim da odlično mora biti upravo stalište Europske unije, jer trajni mir u Siriji može biti ostvaren samo kada oni koji će biti odgovorni za ove zločine budu privedeni pravdi. Hvala. Zastupnik Castaldo u ime fdd jedna minuta i pol. Hvala vam. Zahvaljujem i visokoj predstavnici. Ono što se događa je prekid vatre. Iako je on već cijeli niz navrata prekršen, pojavljuje se mogućnost za pregovore što je vrlo pozitivna stvar. Ova nova suradnja koja postoji između SAD-a i Rusije po pitanju Sirije je doista nešto što ohrabruje. No moramo nastaviti raditi na temelju toga ali vrlo je važno i razmotriti nesuradnju nekih drugih strana i tu mislim na Tursku i Saudijsku Arabiju. Turski program je osobito nešto gdje smatram da postoji cijeli niz problema, iako Turska načelno dijeli stavove Europske unije što se vanjskih pitanja tiče. No vidimo da dolazi do neprestanog bombardiranja Kurda od strane Turske i isto tako čini mi se da se pokazuje malo zanimanje u Turskoj za razbijanje kriminalnih mreža koje e, krijumčare ljude. Dakle, u potpunosti je nužno uključiti Tursku u odgovarajući proces, pregovarati s njima i stvari raditi u jednom otvorenom, iskrenom okruženju. Također je nesumnjivo da Turska igra vrlo važnu ulogu što se tiče e, preseljenja ljudi i kretanja iz Sirije ka Turskoj i dalje prema Europi. No, moramo tu zauzeti novi pristup i što se tiče Turske i njihovog odnosa prema Kurdima. Moramo zaštititi tu manjinu u ovoj regiji. Dakle, Naš rad mora biti usmjeren i na to i ne usredotočiti se samo na humanitarnu pomoć, već i na budućnost i plan koji će dovesti do nekog rješenja ovog problema. Zahvaljujem zastupnik Schaffhäuser. Jedna je minuta u ime NF-a. Imam dvije stvari za reći povrednice. Prva primjedba tiče se Turske. Evo to je zemlja koja se sprostavlja demokraciji, to smo nedavno vidjeli s događajima koji se tamo odvijaju. On, to je zemlja koja podržava islamizam, sad to svi priznaju, ona je se protiv međunarodnom pravu u Iraku, Siriji. I ta zemlja također podržava organizirani kriminal. A vi ipak, usprkos tome svemu, hoćete činiti Europu, a možda je zato je to i u interesu Njemačke i kancelarke koja je izdala svoju zemlju i Europu, dakle želite podvrgnuti Europu u sporazumu sa zemljom koja ni na koji način ne zadovoljava nikakve europske kriterije. Smatrate li to normalnim? Ne strahujete li da će Europa zbog toga eksplodirati? Druga primjedba, naš moralizam koji nije izdržao pred moralom i istinom. Naš moral je bio moral počinjesnosti spram gazda Amerikanaca, oni koji plaćaju Katar, Saudijske Arabije. Dakle, normalno je donekle da smo u ulozi koja jest naša, mi smo ta neka pregradica od odskočna daska. To je cijena koju treba čovjek biti spreman platiti kada se nalazi u situaciji koja je naša. Hvala zastupnik Korvin Mike. imate minutu i pol. Gospođo Mogherini, čuli smo od vas neke e, oštre riječi, a znamo da zbog e, ruske aktivnosti u Siriji je uopće i došlo do primjerja. Nadamo se da su Amerikanci naučili nešto iz ovoga i vidjeli što znači kako se ruše diktatori u Siriji i Iraku. Samo diktator može e, dati rješenje kada postoje drugi diktatori. Dakle, u ovoj situaciji gdje daješ pred vratima, gdje ima al nusru, zapravo je naše ponašanje potpuno absurdno. Ne može se uvoditi demokracija u takve u takvoj situaciji. Kada sam s Kurdima e, razgovarao, rekao sam, rekao sam im da oni trebaju srediti sa Asadom. Oni su rekli ne, zato sam u Damasku Asadovim ljudima rekao da moraju razgovarati s Kurdima i oni su rekli ne. No sada ipak razgovaraju i jedina nada je da će Europska unija možda nagovoriti Turke da ne unište ovo krhko primirje. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Gabriel. Zastupnica, izvolite. Hvala predsjedavajući. Visoka predstavnice, da, u Siriji je ostvaren određen napredak s humanitarnom pomoći, s prekidom ne pretestava, To su važni koraci, no ipak moramo biti pozorni i situacija je jako e, osjetljiva, kao što ste rekli, dakle moramo i dalje biti obazirivi. Evo, imam dvije primjedbe. Prva je danas prvi e, Međunarodni dan e, žena i viski predstavnik, specijalni predstavnik Misturi je rekao da su žene sastavni dio rješenja. One imaju pravo i, a mi obvezu da ih uključimo ovaj postupak e, mirovnih pregovora. Općenito govoreći znamo koliko je ključno da međusirijski dijalog bude što je više inkluzivan. Druga stvar, ako izravno vojno sudjelovanje, nesudjelovanje e, Europske unije nas isključio u pregovore o prekidu vatre. Napol, ipak naša politička aktivnost mora biti naša snaga i u Siriji, a i općenito na Bliskom istoku Europska unija mora biti sila koja će postaviti ravnotežu i na tome smo vam zahvalni i na svim vašim naporima smo zahvalni visoka predstavnice u tom smislu. Moje pitanje ne tiče se žurnih, e, hitnih e, situacija, no mislim da je naš cilj da budemo, da anticipiramo. Naš zajednički zajednički cilj jeste organizirati izbore. Kako predvidjeti poteškoće e, takvih izbora, imajući na umu da 18 milijuna Sirijaca su raseljeni u inozemstvu, kako tu napredovati? Hvala. Zastupnica Gabriel, imamo plavi karton, prihvaćate li pitanje? Izvolite, zastupnik Zani. Hvala vam. Poštovana kolegice, mislim da ste na odgovarajući način ocrtali situaciju, no moje pitanje ide jedan korak dalje. Mislite li da stranke u Siriji e, i države članice u Europskoj uniji da su dijelom odgovorne za ovu situaciju, ali isto tako da je odgovorna i Rusija, jer je njihovo bombardiranje stvorilo veći broj izbjeglica nego što ga je ikada do tada bilo. Dakle, što mislite kako bi rusku stranu mogli uključiti ovaj proces? Zahvaljujem. Izvolite zastupnice za Gabriel. Osobno mislim da u takvoj situaciji se moramo sjetiti poruke koju nam je uputila visoka predstavnica, a to je pazimo, situacija u kojoj smo sada može se pogoršati vrlo brzo i lako, a e, dakle trebamo biti zbog toga obazrivi glede e, osuda i ocjena. Jedna od lekcija e, onoga što se dešava u Siriji jeste da samo svi zajedno, sva međunarodna zajednica a je potrebna da se mobilizira kako bi se vratio mir i stabilnost toj regiji. Eto, to je odgovor e, koji vam upućujem, dragi kolege. Hvala na pitanju. Hvala vam, zastupnik Havit, dvije minute. Hvala vam. Kada raspravljamo o Siriji, e, predugo već slušamo samo o očenoj situaciji. Nedavno skeptici su rekli da ni ovo je, neće se održati, da će humanitarna pomoć ostati neisporučena. Na svu sreću, upravo se dogodilo e, suprotno i skeptici su u krivu. Broj smrti civila pa za 90% kako je započelo ovo primirje. Naš zadatak ovaj tjedan politički kao i na dolazećim trenucima je nastaviti pokušavati pretvoriti očaj u nadu. Visoka predstavnica e, trebala bi zato dobiti punu podršku ovog parlamenta i upotrebiti međunarodnu suradnju koju smo postigli kako bi ovo privremeno, privremeno primirje pretvorili u trajni mir. Ispričavam se eh, kolegama i svima koji eh, pate u Siriji, što moram spomenuti neke druge skeptike, one u moje zemlji koje pokušavaju iskoristiti tragičan pritok izbjeglica i to staviti u kontekst članstva eh, moje zemlje u Europskoj uniji. Boris Johnson je spomenuo iskreno slučaj sa sirijskim izbjeglicama i ponovio je mit da mnogi od njih dolaze u Europu kao ekonomski migranti. Vođe ekipa također je rekao da ISIS iskoristi ovu rutu kako bi džihadiste doveli na europsko tlo i tako zapravo samo potiče upravo one ljude koje tvrdi da pokušava spriječiti da dođu. Ljudi takve izjave doista su vrijedni prezira jer postoji stvarno susjećanje unutar Europskog parlamenta i pokušaj rješavanja ove izbjegličke krize. Skeptici neće pobjediti i moja zemlja će ostati članicom Europske unije, a zajednički europski trud je nešto što je nužno za reakciju na humanitarnu krizu koja pripomaže situaciji u Siriji i miru koji je nužan za prekid ovog sukoba. Prihvaćate li pitanje? Imamo plavi karton. Gospodine Natal, izvolite. Možda gospodin Howard zna nešto što mi ne znamo, no da li se ne, ne može složiti sa e, podpredsjednicom ili sa gospodinom Timmermansom koji tvrde da većina ljudi koji ulaze u Europu ne dolaze iz Sirije. I da li se također možda ne slaže s službenim podacima Ureda e, za azil iz Velike Britanije koji kažu da većina ljudi koja je prošle godine došla i zatražila azil da su iz Eritreje, a ne iz Sirije. Gospodine Howitt, mislim da vi zapravo samo širite strah, igrate političke igrice, tako da mi molim vas recite, ne slažete li se sa gospodinom Timmermansom i službenim podacima Britanskog ureda za azil? Gospodine Howitt, izvolite. Radili se o Europskoj komisiji ili u UN-u ili visokom povjereniku za izbjeglice. Situacija je takva da je glavna zemlja porijekla Sirija i velika većina tih izbjeglica su stvarni izbjeglice koji bježe od rata, smrti, progona i da su oni žrtve krvavog šestogodišnjeg građanskog rata. A ova Europska unija će doprinijeti radu svjetske diplomacije ka rješavanju ovog sukoba i odbijemo vaše argumente. Zahvaljujem zastupnica Fatiga. Hvala. Djelomično je To je najbolji opis dogovora za koji sam čula e, djelomičan, odnosno pristran. Dopustite da vam da spomenemo čvršće rezultate pregovore u međunarodnim salonima koji se odvijaju i dovođenje, uplitanje Irana u taj regiji. I brojne druge stvari nisu dovoljno jasne. Nažalost, Daesh djeluje izvan državnih granica a nismo upoznati da su spremni prekinuti sa svojim zločinima. Hvala zastupnice, imate plavi karton od koga? Gospodin Franzulika, izvolite. Hoćete ste spremni odgovoriti? Da, hoću. Draga kolegice, kao što s obzirom da ste spomenuli e, zločine koji se odvijaju u Siriji i Iraku, ne mislite li da Europska unija imajući dva člana u Vijeću sigurnosti u Jednom Kraljevinu i Francusku treba promovirati osnivanje međunarodnog e, kaznog kriminala u si za Siriju kako bi čelnici Daesha i drugi trebali znati da će odgovarati za na međunarodnoj razini zbog e, zločina genocida nad jezidima i kršćanima. Da, kolega, slažem se s vama. Sad predajem riječ zastupniku Ostrvičiusu na jednu minutu. Izvolite. Najpša hvala predsjedavajući, visko predstavnice, kolege. Pet godina smo bili konfuzni i nismo dovoljno djelovali i to nas je dovelo u situaciju u kojoj smo sada, situaciju u kojoj je bilo koja vrsta primirja odnosno prekida vatre e, je zadovoljavajuća. Iskreno govoreći, meni se ovo meni ovo djeluje kao sirijska slagalica koju je sastavio Putin. Djeluje na obje strane, dakle, ne bombardira oporbu, civile, bolnice, namjerno stvara, izaziva masovne brojeve izbjeglica, stvara propagandu, lažne priče. Budimo iskreni, Moskvi. Mi smo, mi smo tvrdili da nema političkog rješenje za Siriju, a sada je pokazano suprotno. Dakle, Moskva je dobila pravu lekciju i jasno je da je sva, sve bolje od rata. No, pitanje koje preostaje jest koja, koju cijenu treba platiti i tko će ju platiti, na čiji trošak. Hvala kolega Kovzo permovi, imate riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajući, isko predstavnice Prekid tre dobra je vijest. Zašto? Zato što nas to dovodi do onog što smo htjeli, a to je politički sporazum za održiv mir koji će jamčiti opstojnost te zemlje Sirije. Izbjegavanje stvaranja novog presedana. No treba postati neke stvari i vidjeti što je rečeno prije dvije, tri zemlje, što su rekli neki od vladara, gdje se govorilo da su ono strelka ide dobre stvari, no vidite, tu su neke zemlje koje ništa nisu promijenile. No ja mislim da je sada situacija u potpunosti izmijenjena, te mislim da trebamo promijeniti stvari. Naši urednici su rekli da Turska i Arabska Saudija treba prestati financirati svojim financiranjem, da Turska treba E, dovoditi u pitanje prekid vatre. Mislim da je to nešto treba ponavljati stalno. Gospodin Smith, izvolite. Predsjedniče, hvala gospođo Mogherini, hvala na ovom e, zadivljujućem e, žuriranju situacije o Siriji. Moram vam reći da ste u najmanju ruku bili i su više skromni govoreći o svojoj ulozi u Siriji. E, Europska unija se ne bavi oružjem, tenkovima i Bogu hvala na tome, ali mislim da e, olakšava održavanje i stvaranje dijaloga i što se tiče moje školske nacionalne stranke e, tiče, mi ćemo se potruditi da na kraljevna nastavi unutar Europe raditi na tome. Imamo humanitarnu krizu i ja vas potpuno podržavam u toj borbi i isto tako podržavam vaš, e, ono što ste rekli o Libanonu i Jordanu, to su labilne države kojima treba podrška. Moje pitanje tiče se odgovornosti. Ne može biti mira bez odgovornosti svih strana i odgovornih za sve zločine i e, drago mi je što ste rekli da otvarate ponovno ured u Damasku, no htio bih znati do koje mjere e, pomažete međunarodnim e, i nacionalnim nevladnim organizacijama i individuama kako bismo se postarali da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. Hvala zastupnik Nutal, imate minutu. Hvala predsjedavajući, hvala Porenice. Kao što znamo, Sirija je vjerojatno najozbiljnije pitanje na cijelom svijetu. Vidimo da vidimo na dijelu zlo e, islamske zemlje, odrubljivanje glava, bacanje ljudi iz krova samo zato što su homoseksualci, a ako ne, ne umru onda ih se šuta do udara do smrti. Ti ekstremisti žele hoće preuzeti kontrolu ne samo nad Sirijom, već znači nad cijelom regijom. No ne smijemo zaboraviti, 2013. godine imali smo sve zapadne političare, među kojima i John McCain i naš e, vlasti za vanjske poslove Giverhofstadt govorio da trebamo naoružavati ove divne pobunjenike iz Al-Nusre i sirijskih muđahedina. Bogu hvala da se to nije desilo. I ono što mene, što se ja pitam gospodinu Mogherini je ovo, zašto i dalje ne radimo ništa po pitanju Saudijske Arabije i zašto i dalje bacamo novce Turskoj, i pozivamo Tursku da uđe u Europsku uniju, a oni su ti koji su izazvali, koji stvaraju terorizam. Hvala. Zastupnik Obermajer ima 31 minutu. Hvala predsjedavajući. Europska unija pokušava posvetiti, dati milijarde Turskoj, a to je ključna greška. Politički vojno gledano, a i vjerski gledano, Turska nije partner, poželjen partner u mirovnom postupku. Ova koalicija neovisnih e, na turskoj strani dovedeno pitanje e, i to su, za to su odgovorne proturske e, prvojne e, organizacije, formacije koje se slobodno kreću na, u pograničnom pojasu i e, djeluju vojno na sirijskoj strani. Ankara ne poštuje međunarodno pravo i preko dva tre zahtjeva, no na što reagira Europska unija? Umjesto da kaže Erdoganovu režimu da mora stati u kraj diskriminacijama manjina te da postane partner dostajan tog imena i umjesto da pokrene neke mjere, on i dalje e, cinično surađuje i na taj način nećemo naći rješenje sukobu u Siriji. Hvala gospodin Milan Mon, imate riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. Ovo što se dešava u Siriji prava je nada i nadam se da će to biti dodatno osnaženo pregovorima u Ženevi. No to nije sve, to omogućuje da se prekine s Dakle, sve su to dobre vijesti i jasno je da prekid vatre nije rješenje za ovaj sukob. Budući pregovori trebali bi ishoditi iznalaženjem političkog rješenja sukladno komunikaciji Ženeve iz 2012. godine i rezolucijom 2254 ujednjih naroda. Politički status quo će samo pojačati Daješ i pogoršati humanitarnu krizu uz popratne negativne posljedice po Europsku uniju. Dakle, prolazimo kroz ključne trenutke. Gospođo Mogherini, vi ste angažirani i čestitam vam na tome. Naravno, i što se tiče Ženeve, eh, bilo bi dobro da pokušate ublažiti ovu humanitarnu krizu koja je pravo breme za narod Sirije. No, trebate e, zauzeti stav u sukobu. Regionalni akteri moraju biti na razini okolnosti i moramo se spostarati da nađemo konačno stabilno rješenje e, petogodišnjem sukobu sukobu. Gospodina Gomeš, imate dvije minute. Od 2011. godine vidjeli smo da se narod Sirije bori protiv Asada i vidjeli smo kako se to pretvorilo u civilni rat i ratom posredovanjem e, između Saudijske Arabije i Irana uz pomoć Turske terorističke skupine su infiltrirane i tako uništavaju zemlju i stvaraju ogromnu patnju ljudima i to je najveća katastrofa od drugog svjetskog rata ovo se dešava pred ratima Europe a Europa ništa ne poduzima dakle intervencija Rusije puni e, jednu prazninu. Države članice nisu uspjele djelovati koordinirano, bilo da riješe zajedničkom politikom ovaj sukob ili obrambenom politikom pomažući Siriji, Iran, e, odnosno Iraku da se bore protiv terorista. Nismo čak ni uspjeli da imamo bilo kakvu humanitarnu politiku koja bi omogućila dostojanstven život u izbjegličkim logorima, a da ne zaboravimo i zanimarimo škole za djecu i mlade godine izbjeglica svakodnevno nastoje doći do Europe i u biti mi stvaramo izgubljene naraštaje koji će se kasnije na, koji će naći utočište među teroristima. Ovaj sukob izlazi izvan Sirije, Iraka i, i čak i Libije gdje naša sigurnost ugrožena. Dakle, Europska unija ne može sama ograničiti i riješiti ovaj sukob, no ona se, prema njoj se upućuje čitav e, niz izbjeglica. Konačno želim čestitati gospođo i Mogherini koja je konačno uspjela da Europska unija izvojuje prekid vatre, ali on neće biti održiv ako i Kurdi ne sjednu za pregovarački stol. Treba nam jaka, čvrsta, solidarna Europa sa jasnim e, političkim e, čelništvom. Europsko vijeće doista je ostvarilo s Turskom, Erdoganom, Turskom nemoralne sporazume i to dovodi u pitanje čelništvo koje nam je jako potrebno. Hvala gospodin Belder, jedna minuta ispred EKR-a. Hvala. Gospođo visoka, visoka u svom uvodu ste govorili o svojim turskim partnerima U međuvremenu je došlo do nekih stvari koje me dosta mm, zabrinjavaju i ne znam kako vi vidite ulogu Turske u ovom regionalnom ratu koji mm, se sada odvija u Siriji. Ako pogledate situaciju, mi smo vidjeli da je s turske teritorije dva puta došlo do otvaranja vatre i napada na kurdske jedinice drugi put je taj napad bio u Tabjatu. Radi se o turskim džihadistima koji to čine, a grčke vlasti su vidjele jedan, e, jedno tursko plovilo naoružano koje je krenulo u smjeru Libanona. Gospođo Mogherini, meni je posve očito da je Turska prije dio problema nego rješenja ove situacije. Hvala. Gospodin Weigel, imate jednu minutu. Hvala. Uvažena gospođo Mogherini, nakon e, cijelog niza godina sada smo u situaciji da ova humanitarna katastrofa se rješava dijelom i kroz jedan politički proces što bi trebalo dovesti do mira u Siriji. Ova humanitarna katastrofa je posljedica pogrešnih politika, uključujući i našu pogrešnu politiku u svjetlu toga da je Sirija tako kompleksna situacija. Mi naprosto nismo shvatili čemu vodi ta eskalacija u Siriji? Imamo najmanje tri pozitivne stvari, kao prvo dva tre kao drugo koordinacija između SAD-a i Rusije i kao treće ovi pregovori koji su uključeni Rusija i Asad. Vi kažete da to nije novi hladni rat, no iz onoga što su rekli neki drugi kolege koji se ne usredotočuju na Siriju, nego zapravo se pokušavaju svađati sa Putinom, to je posve nepotrebno u ovom momentu. Mi zaista jesmo svjedoci hladnog rata. Možda bi bilo dobro za nas u Europi da počnemo razmišljati što će se dogoditi nakon rata u Siriji, jer u Siriji će biti potreban e, proces pomirbe. Gospodin Panceri, dvije minute. Hvala. Ja sam uvjeren da u Siriji, mada imamo taj krhki prekid vatre, sada imamo odličnu šansu za Europsku uniju i nakon pet vrlo teških godina borbi i humanitarnih e, izvanrednih situacija. Ovaj prekid vatre je omogućio puno šire i veće humanitarne operacije i također je pokrenuo ovaj politički proces što znači da možemo nadvladati predrasude i omogućiti siricima da sami osmisle svoju budućnost i odrede kakva će ta budućnost biti. Europska unija već mjesecima e, radi na tome UN-u, ali sada mora pokazati da može zaista biti pravi akter u ovome. Dakle, mora pokazati tu ključnu odgovornost e, vođenja humanitarnog odgovora na ovu reakciju kako bi se poboljšala ove, ove kako bi se poboljšala ta situacija, ali 5 e, milijardi dolara se troši u, na humanitarnu pomoć, mi smo glavni donator, ali mi trebamo izgraditi most između međunarodnih, regionalnih i lokalnih aktera koji su uključeni u taj sukob. Kao što ste i vi rekli u ovom domu s punim pravom, u Siriji postoji zaista potreba za prisustvom političkim Europske unije jer e, mi zaista imamo težinu kao akter. To je ta velika šansa i to je šansa koja predstavlja nadu e, za Siriju da će biti taj plan, mirovni plan i Europska unija je već pokazala da može igrati važnu ulogu kroz rješavanje nuklearnog problema u Ireni. Ali to što je sada učinjeno nije dovoljno. Bojim se da Europska unija se zatvara u svoje granice, što se i vidi iz reakcije na izbjegličku krizu. Moramo promijeniti smjer naše vanjske politike za 180 stupnjeva i trebamo e, djelovati na jedan koherentan način kao evropljani ako hoćemo da Europa E, igra važnu, ključnu ulogu u Siriji, svaka zemlja se mora odreći svojih partikularnih interesa i moramo promicati ovaj mirovni interes koji je posebno važan danas. Gospodin Panseri, pitanje od gospodina Bonana. Prihvaćate li ga? Ne. U redu. Sad idemo na sljedećeg govornika, to je gospodin Petrovski. Imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Rat u Siriji traje i već pet godina i e, žrtava je mnogo. Zato nam je drago da vidimo nekakve naznake nekog sporazuma. Pregovori koji se vode pod e, pokroviteljstvom UN-a su važni i mi zaista želimo da se cijela regija stabilizira zato što je to ključ za E, rješenje ove migracijske krize u Europskoj uniji. Trajni mir u Siriji će značiti da trebamo e, zaustaviti ubojstva, ubijanje civila i također trebamo na, na taj način ćemo zaustaviti i migrante i omogućiti ovima koji su tu da se vrate svojim kućama. Brine nas to što ste rekli da je 135 ljudi poginulo, da je 250 poginulo na području koje je pod kontrolom vojske. A upravo zbog toga Europska unija treba nastaviti sa svojim nastojanjima. Gospodin Nart, jedna minuta. Hvala. To što mi ne, ništa nismo uradili je dovelo do kolapsa u Siriji. Mi smo produljili rat tamo. Bilo je rješenja za ove probleme, ali sada se suočavamo sa situacijom koja se nikom ne sviđa, ali to je realnost. U ratu su protagonisti oni koji to jesu, a ne oni koji bismo mi htjeli da budemo. Ovdje se radi o Asadovom režimu. I oni su jamci e, za sunite, alavite i kršćane, e, za njihovu sigurnost jer e, oni se suočavaju sa Daješom, Alašamom, e, Vahabitima i Al-Nusrom. Dakle, mi moramo ući u taj mirovni proces i moramo shvatiti da ruska intervencija je ono što nas je i potaklo na to da se postigne sporazum. Dakle, ne možemo negirati istinu da je pet godina rata dovelo eh, do eh, ovog prekida vatre upravo prije ruske eskalacije. Znači mi moramo dati zamah mirovnom procesu i moramo se boriti protiv terorizma. To je nešto što strateški mi ne radimo. Gospodin Kan, dvije minute. Trebate upaliti mikrofon, molim vas. Evo, sad je uključen. Gospodine predsjedniče, gospođo visoka predsjednice, stotine Sirijaca je iskoristilo prekid vatre da nastave prosvjede u kojima traže e, da se sruši Asad kako bismo imali konačno demokratsku Siriju. To nas podsjeća kako je uopće došlo do tog sukoba 2009. ali zapravo se ne radi o prestanku neprijateljstava nego smanjenju neprijateljstava. 135 ljudi je ubijeno tokom prekida vatre, od toga 32 civila. Ova kršenja trebaju prestati kako bi se stvorio eh, kvalitetan okoliš za početak pregovora. Trebaju se ponovno pokrenuti intrasirijski pregovori kako bi se zaista dobio postigao pravi prekid vatre i Sirici moraju to voditi kako bi, se do, kako bi se došlo do rješenja koje će svi moći prihvatiti i međunarodna zajednica može provoditi ovaj sporazum, a isto tako i sporazum postignut u e, Minhenu i Rusija i Iran moraju iskoristiti svoj utjecaj nad e, Asadovim režimom i drugim akterima kako bi se postiglo rješenje. Na svim aspektima moramo raditi, humanitarnom, vojnom i političkom. Dostava humanitarne pomoći je veoma dobro došla, ali moramo se pobrinuti da u cijelu Siriju može doći humanitarna pomoć. Međunarodna zajednica mora biti puno smionija u svojim nastojanjima. Ne smijemo propustiti ovu šansu, ovo mora biti godina kada će krvoproliće u Siriji konačno biti zaustavljeno. To je naš zajednički cilj. Mi moramo poraziti Daesh, i riješiti izbjegličku krizu. Te je stoga u našem interesu da se nastavi mirovni proces koji će dovesti do stabilne, inkluzivne vlade koja će imati podršku svih Sirijaca. Hvala. Hvala. Imate pitanje gospodina Bonana. Prihvaćate li e, taj plavi karton? Ne, hvala. U redu, e, sada prelazimo na gospodina Škripeka, jedna minuta. E, gospodine predsjedniče, visoka predstavnice, kolege, e, hvala vam na vašoj izjavi. Svi se slažemo da je vrijeme za mir u Siriji, mir za sve. Pa vas pozivam da se pobrinute da delegacija sirijskih kršćana bude dio ove delegacije Sirijskog demokratskog vijeća na mirovnim pregovorima mi smo već tražili e, da se omogući samouprava u e, sjeveroistočnoj Siriji. Tamo su ljudi živjeli u miru, ali sada je taj mir ugrožen ne samo od strane Daesha nego i od drugih. Turska mora prekinuti e, bombardiranje tog teritorija zato što ćemo inače vidjeti još jedan val izbjeglica prema Europi i vlada u Iraku mora otvoriti E, granične prijelaze i, i ukinuti sva ograničenja. Molim vas da koristite svoj, politički utjecaj, diplomatski utjecaj da to postignete. I također molim vas e, da se pomogne, da se pomogne humanitarno pomoći prognanicima. Hvala. Imate plavi karton. Gospodine Škripek, eh, prihvaćate li ga? Eh, možemo li dobiti čuti pitanje? Gospodine Štetina, izvolite. Gospodine predsjedavajući, Htio sam se javiti za riječ tijekom e, spontanog javljanja. Dakle, nije, ne radi se o plavom kartonu. Gospodine Pasku, imate riječ. Jedna minuta. Gospodine predsjedniče, gospođo visoka predstavnice. Ovaj građanski rat u Siriji imaju, ima velike implikacije za Europsku uniju, Eh, izbjeglička kriza komplicira, tu su komplicira se odnosi sa Rusijom. Ova, ova dva nedavna prekida vatre nisu doveli do potpunog prekida borbi između režima i oporbe i različitih frakcija koje su dio te oporbe. To je u prvom redu zato što nema dogovora između eh, snaga koje interveniraju eh, regionalne i ekstraregionalne snage o budućnosti Asadovog režima i ovih različitih frakcija. Političko rješenje e, može uslijediti samo nakon stvarnog prekida vatre koje će motivirano biti humanitarno pomoći za stanovništvo koje je e, zahvaćeno borbama. Dakle, imamo od vojne do političke razine i to je jedini način da se možda na kraju dođe do E, jednog rješenja za ovaj veliki sukob e, na našem pragu. I gospodin Lic ima jednu, ima jednu minutu, posljednji govornik. E, cijenjena visoka predstavnica, ja podržavam primjere koje je postignuto i kojega se za sada svi pridržavaju. To bi trebao biti kamen temeljac za dugoročni mir. Osim toga moraju se procesuirati počinitelji e, ratnih zločina. E, između ostalog Njemačka, SAD i Europska unija podržavaju to. Postoji dokumentacijski materijal koji e, koji predstavlja dokaze o povredama ljudskih prava u Siriji. Ako dođe do jednog takvog procesa za sada je otvoreno pitanje koja bi sudska instanca bila nadležna i da li bi to možda bila neka nova sudska instanca u svakom slučaju uh, u okviru ženevskih pregovora valja voditi računa i o uh, tom aspektu diktatori moraju znati da će morati platiti visoku cijenu ako uh, ne poštuju ljudska prava svojih građana Hvala lijepa. Hvala gospodine Lici, imate pitanje gospodina Bonana, prihvaćate li pitanje? Hvala. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ i možemo dati riječ samo jednom zastupniku iz svakog kluba. Gospodin Sobol. Hvala. Kada je zemlja na rubu potpunog uništenja i milijuni ljudi moraju napustiti svoje domove, onda izgleda da kraj rata nije blizu. Vanjski promatrač ne vidi da smo blizu rješenju, nego da smo sve dalje i dalje od njega. Ako i jedna strana postigne vojnu premoć, ako možemo to tako nazvati, onda vanjski igrači će intervenirati i ponovno uspostaviti tu ravnotežu. Sa stanovišta Europe vidimo samo te milijune koje bježe iz Sirije i koji dolaze u Europu koji se odriču svake nade da će se ikad vratiti. Kada ta nada nestane, nema nikakve veze ko će pobijediti jer e, to neće imati nikakvog utjecaja na taj narod i na Međunarodni dan žena bih također htio odati počast svim onim ženama koje pokušavaju zaštititi svoje obitelji u Siriji ili u blizini. Gospodin Dijes. Hvala. Što se tiče Sirije, htio bih reći da zapadne snage Turska i Saudijska Arabija su podržavale islamsku državu. To znači da ovaj radikalni sunitski islam koji se želi boriti protiv šita i Asada Eh, je na taj način mogao tako porasti. Situacija u Siriji je sada kritična i mi moramo iskorijeniti islamsku državu, trebamo mir. A bez mira, gospođo Mogherini, mi ćemo i dalje svaki dan primati tisuće izbjeglica u Grčkoj. Sada ih je 40 tisuća. Ako se to nastavi do kraja mjeseca ćemo ih imati 150 tisuća. Moje pitanje je što što je sa Skopjem, što je sa Albanijom. Oni su zatvorili svoje granice. Gospodin Ban ki je rekao da je to ilegalno djelo koje krši međunarodno pravo. A vi? Vi radite kao visoka predstavnica Europske unije. Što ćete vi napraviti? Hoćete li vi nešto poduzeti da se te granice otvore? Jer to je ilegalno, to nije, to je protupravno. Ne možete e, zaustaviti tisuće tih izbjeglica u Grčkoj. Ne možete Grčku pretvoriti u izbjeglički Sada gospodin imate jednu minutu. Krhko primirje kojemu svjedočimo u Siriji sigurno je bolje od rata i treba ga održati. I zato je dobro da ste uključena u ovaj proces poštovana visoka povjerenice ali isto tako je dobro da su i sad i rusija našli rješenje. međutim budućnost ne može biti u njihovim rukama budućnost mora biti u rukama sirijaca i mi moramo jasno reći da sirija pripada njima i ne nekome drugome i trebamo jasno reći da su naši neprijatelji prvenstveno daesh i terorističke skupine koje su pokazale koliko su spremni zločina učiniti na ovome svijetu. sve ostalo po mom dubokom uvjerenju treba prepustiti sirijcima. ako želimo ustanoviti međunarodni kazneni sud za ratne zločine u siriji učinimo to jer i to može biti pravni put kojim se može razriješiti situacija ali u svakom slučaju prepustimo siriju onima koji tamo žive. Jedna Dakle, sada imamo nadu da će se situacija normalizirati u toj regiji. Po raznim informacijama mm, je, su se žrtve smanjile za 90%, a naoružanje za 80%. Kako početi mirovne razgovore u Ženevi? E, Europska unija daje humanitarnu pomoć e, i pregovarala je za e, primjerje, a sad ima šansu da igra još važniju ulogu na svjetskoj sceni. Da e, Rusija nije nastupila, to moramo iskreno reći, onda bismo imali još jednu islamističku zemlju i to bi bila još jedna velika opasnost za Bliski istok. Gospodin Bonano, vi niste bili na popisu za e, spontano javljanje. Gospodin Ferreira, jednu minutu. Hvala. Bilo bi dobro kada ovaj kratki e, prekid vatre u Siriji, kad bi on predstavljao e, kraj ovog smrtonosnog rata koji traje već pet godina, no on je vrlo... Čuli smo da se zapravo radi o jednom savezu jastrebova koji zapravo samo donose novo oružje e, i spremaju se za daljnje borbe, tako da ovaj prekid vatre može dovesti do vrlo dramatične situacije i možemo vidjeti, možda ćemo vidjeti e, suradnju između Iranaca, Rusa, Hezbolaha i sirijskog režima, a i druge skupine koje plaća SAD su također tamo, tako da bi zaista možda moglo doći do tog e, hladnog rata tako da upravo zbog toga e, vidimo sve te izbjeglice. To je kamen koji leti nama u lice. I mi ne smijemo e, se uplesti da bismo destabilizirali Siriju, jer ovaj summit jučer je bio sramota. A sada čujemo da ljudi diktiraju Sirijcima što treba raditi na njima je da nešto nauče. Kao da ništa nismo naučili. Evo gospodin Bukanov zadnji jedna minuta. Hvala lijepa na ovom e, važnom izvještaju. Hvala vam i na angažmanu za mir i za poboljšanje humanitarne pomoći. Ali upravo tu je e, ono što radi komisija nedovoljno. E, imamo glad u kampovima, ljudi nisu zaštićeni od hladnoće, moramo dati više novca. Mi kao Evropska unija i kao komisija ne smijemo davati novce Turskoj da gradi zidove e, kojima će se štititi od izbjeglica. Nije li smislenije dati novac u kampove kako ljudi ne bi bježali, kako bi tamo mogli živjeti? E, usredno vas molim da e, se založite za namirivanje esencijalnih potreba ljudi u kampovima. E, hvala. Sada ima riječ visoka predstavnica gospođa Mogherini. Hvala predsjedniče. E, u prvom redu ću vrlo iskreno reći da koji puta imam dojam da je relativno lako sjediti ovdje e, i ukazivati na sve nedostatke ove situacije a, a to je vrlo daleko, naravno situacija je daleko od savršenstva. E, ova čaša nije napola puna, mnogo manje od napola puna. Stoga je naša zadaća da nastavimo izgraditi korak po korak i kap po kap čašu koja će se puniti svaka kap je spašen život, a svaki spašen život ima veliku vrijednost. E, da li je to u, u Europi, Turskoj, Libanonu, Jordanu. E, moj, moj, moja zadaća nije da se svađam. E, moja zadaća je da stvari korigiram, da, da E, nastojim okupiti međunarodnu zajednicu. E, ovaj je rat i rezultat pet godina međunarodne podjele u Siriju, Iraku i drugdje. Mislim da je uloga Europske unije e, da pokuša, kao što ste vi mnoge od vas rekli, da premosti mnoge agende Imamo mnoge aktere unutar i izvan Sirije sa razno raznim agendama. E, naši vitalni interesi, politički, e, čak i moralni, i naši, naš interes kao evropljana, e, interes sigurnosti, što se više širi, daje, što će više biti izbjeglica. Dakle, migracijska kriza će postati go, gora. Mi moramo kontrolirati ove tokove, ali i naš politički interes je da pokušamo e, naći e, zajednički nazivnik e, u mnogim raznim agendama. One mogu ostati različite, ali moramo naći nešto što je zajedničko. Kako bismo pospješili E, put e, miru, a ne da onemogućavamo da Sirici nađu mir. E, rat naravno nije završen. Ne možemo to nazvati ni prekidom vatre, to je prekid neprijateljstava. Stvari su vrlo složene, nema još mira. Rat neće nestati za par dana ali to je početak. I e, stvari se mogu okrenuti i ići na gore. Ako e, ne nastavimo da e, pokušamo pomiriti sve te elemente i agende. Rat još traje, imamo prekid neprijateljstava. Nastojimo otvoriti prostor za humanitarne akcije, humanitarnu pomoć da siricima dademo nadu. Kao što sam rekla, moramo očaj okrenuti u nadu. nastojim izgraditi e, mostove između aktera, naći zajedničke nazivnike. E, nastojim povratiti našu vjerodostojnost, e, to nije lako moramo izgraditi put prema miru političku tranziciju prema političkoj tranziciji u Siriji i e, budućnost koju će voditi Sirici. E, kad to kažemo, ne mislim samo na Sirice koji su ostali u Siriji, već i oni koji su otišli, koji su pobjegli, jer i oni moraju sudjelovati u budućnosti svoje zemlje. Prema tome, moramo eh, se držati onog plana koji smo usvojili i to je podržala rezolucija Vijeća sigurnosti koja je, jednoglasno usvojena. Eh, evo, to je taj težak posao kojim se mi bavimo. Eh, Čula sam neke riječi o pomanjkanju jedinstva u Europskoj uniji. Reći ću posve jasno ja sudjelam e, u, vijeću o, dolazim ovdje u parlament e, i tu postoje različiti pogledi i stajališta ali e, u tome se Evropska unija ne samo, e, slaže ne samo riječima, već i djelovanjem. Mi koordiniramo naše akcije, poruke, e, mi koordiniramo naš e, rad u raznim radnim skupinama. Mm, naravno imamo područja u kojima smo podijeljeni, ali na nekim područjima radimo zajedno, mislimo zajedno, imamo zajedničke političke ideje E, budimo pozitivni prema tome. E, ako to ne uradimo, onda će e, drugi okrenuti stvari na gore. Danas smo ujedinjeni i djelujemo kao Europa. Dvije tri specifične stvari. Libanon i Jordan. 100% se slažem i više od toga da moramo dati ne samo financijsku pomoć, već i zajedno povećati otpornost društva i sustava u tim zemljama. Moramo s, njima, s tim narodima surađivati na tome. Ja ću posjetiti Libanon i Jordan za nekoliko tjedana i to će biti jedan od elemenata našeg zajedničkog rada Mm, mi e, radimo sa raznim skupinama i u Libanonu i u Jordanu. Nastavimo e, naći rješenje za rat e, za te zemlje. Nastavimo naći put prema miru. Jedna stvar koja je spomenuta jeste odgovornost na tome mnogo radim, naročito sa nevladinim organizacijama koje rade na terenu svakodnevno. E, e, o tome ćemo kasnije govoriti detaljnije ili na plenarnoj ili u odborima. E, završit ću s jednim elementom. Mnogi od vas su govorili o ulozi žena, naročito na ovaj dan. Mm, naravno, žene su važne cijelu godinu, ali danas je značajan dan za njih. Kad kažemo da je Sirija da e, budućnost Sirije mora pripadati svim Sirijcima unutar i izvan zemlje. E, tu žene moraju igrati važnu ulogu. Mi mislimo, mi gradimo, ne samo mislimo, nego i gradimo sekularnu državu, svjetovnu državu u Siriji. Mnoge e, žene u Siriji mnogo očekuju od uloge koju će igrati u svojoj zemlji. E, na tome radimo sa nevladinim organizacijama. One moraju raditi i u Siriji, izvan Sirije sa Sirijcima. E, a to će e, tu nevladine organizacije mogu mnogo toga učiniti. Mnogo toga učiniti na snaženju uloge žena E, međunarodna skupina za podršku Siriji. E, ona daje Europskoj uniji posebnu ulogu. E, um, um, um, uloga žena u diplomaciji je još uvijek premalena u mnogim zemljama, uključujući i Europsku uniju. Međutim, sada nešto pozitivno. Mm žene nisu samo u nevladim organizacijama već i za pregovaračkim stolovima i mislim da su onda rezultati bolji. Žene su možda pragmatičnije i tvrdoglavije. E, nadam se da će taj rad nastaviti i u budućnosti. Hvala e, potpredsjednice Mogorini na ovoj izjavi o situaciji.